pojedinačno. Oprostite. Gospođa Jimenez, izvolite. Hvala lijepa, predsjednice. Jednostavno želim iskoristiti e, priliku da je ovdje puna vječnica. Danas je Europski dan žrtava terorizma gdje se komemorira 11. ožujak dan kada smo e, u Madridu bili žrtve strašnih terorističkih napada. Teroristi ubijaju neke od nas kako bi nas sve prestrašili. Svatko od nas može postati žrtva terorizma. Hvala. Hvala na ovo vrlo važnoj primjedbi. Gospodine Forenza, i vi želite nešto reći vezano za poslovnik? Oprostite, gospođa Forenza. Oprostite. Htjela bih podsjetiti na e, samu srž našeg poslovnika vezano za rasističko ponašanje jednog od zastupnika Europskog parlamenta on je o Romima rekao da su, i to na televizijskoj emisiji, da su oni na dnu društvene ljestvice. Ja e, se pitam možemo li nešto napraviti protiv onoga kojeg moram nazvati časnim zastupnikom Bonanom s obzirom na njegovu izjavu.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 Gospodine Goldniš, molim sjednite i ja nešto trebam reći, molim da vas s poštovanjem saslušate. Ono što je upravo rekla gospođa Jimenez, predsjednik je već načinio priopćenje na tu semu. Nje, on nema ovlasti izvan ovog parlamenta, to je sasvim jasno. Hvala što ste to spomenuli. Kolege, hvala. Prelazimo sada na glasanje. Izvješće gospodina Valence o uvozima iz nekih trećih zemalja ok Mr. could I, could I ask you... Gospodine Goldniš, molim da slušate na trenutak. Zamolit ću službu da izravno s vama definiraju situaciju vezano sa pravilima poslovnika i onda e, ćemo o tome odlučiti. Molim vas da u međuvremenu vi slušate u tišini. Kolege, otvaramo glasanje, ono, glasanje je poimenično, otvaram glasanje. Glasanje je zatvoreno. Usvaja se. Hvala. Sljedeće izvješće, izvješće Duda o sporazumu s Republikom Crnom Gorom. Poimenično glasanje, otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Glasanje je zaključeno. Usvaja se još jedno izvješće gospodina Dude o pitanjima tarifa u poljoprivrednim proizvodima e, i e, isto tako je poimenično otvaram glasanje. Jesu i svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvaja se. Sljedeće izvješće ponovno izvješće gospodina Dude o uvozu e, E, poljoprivrednih proizvoda porijeklom iz Turske. otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvoram glasanje. Usvaja se. Još jedno izvješće gospodina Dude. Poljoprivredne i proizvodi ponovno. Otvoram glasanje. Jesu li glasali svi? Zatvaram glasanje. Usvaja se. Prelazimo na izvješće MATO o ribarstvu na sredozemlju. Otvaram glasanje, poimenično je. Jesu li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Usvaja se. Sljedeće izvješće je gospođa Regner o imunitetu dizanjem ruke. Molim tko je za, neka digne ruku. Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Prelazimo na izvješće Duda o imunitetu ponovno dizanjem ruke. Tko je za, neka digne ruku. Protiv? Suzdržani? Usvaja se. izvješće Fernandez o proračunskim smjernicama za 2016. Amandman prvi poimenično otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Odbija se. Amandman osmi, dizanjem ruke. Tko je za? protiv, suzdržani. Sljedeći je amandman deveti. Poimenično glasanje. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 10. Tko je za? Protiv? suzdržani, odbija se. Kolega, mislim da je bilo jasno. Amandman 11. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 12. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 13. Tko je za? protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 14. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 15. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 16. Poimenično glasanje, otvoran glasanje. Jesu li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Odbija se. Amandman 17. Poimenično je. Zatvoram glasanje. Odbija se. Amandman 18. E, poimenično. otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Glasanje zatvoreno. Odbija se. Amandman četvrti, dizanjem ruke. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman peti, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman devetnesti, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman dvadeseti, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman treći, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 21. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 22. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 6. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 23. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 24. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 25. Za, protiv, suzdržani, odbija se. 26. Za, protiv, suzdržani, odbija se. 27. poimenično. Otvaram glasanje. Glasanje zatvoreno. Odbija se. Amandman 28. Poimenično glasanje. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se 29. poimenično otvoran glasanje. Jesu li glasali svi? Glasanje zatvoreno. Odbija se. Amandman 30. poimenično otvoran glasanje. Jesu li glasali svi? Zatvaram glasanje. odbija se. Amandman drugi, poimenično glasanje, otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 31. Za, protiv, suzdržani. Odbija se. Amandman 7. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. A sada konačan je u rezoluciji poimeničnim glasanjem. Otvaram glasanje. Glasanje je zatvoreno. Dakle, usvaja se. Izvješće Perninski o zaštiti čestitam izvjestitelju. Dakle, zaštita financijskih interesa Europske unije. Amandman treći. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerit ću. Otvaram glasanje provjera o amandmanu broj 3. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje.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 protiv, suzdržani, odbija se. Amandman osmi, tko je za? Bilo je vrlo jasno, međutim ako inzistirate na provjeri, u redu, otvaram glasanje o amandmanu broj dva Glasanje otvoreno, zatvoreno o amandmanu broj dva Odbija se. Amandman osmi. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman deveti. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 11. Poimenično glasanje. Otvoran glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Odbija se. Paragraf 54. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerit ću to. Stavak 54. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Odbija se. Sada poimenično glasamo amandman 12. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 13. poimenično. Otvoram glasanje. Zatvaram. Odbija se. Amandman 14. poimenično glasanje. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Konačno glasanje o rezoluciji u cijelini pojeminičnim glasanjem. Otvaram glasanje. Kolege, oprostite. Zatvaram glasanje. Usvaja se velikim većinom. Sada prelazimo na izvješće o napretku za Crnu Goru za 2014. godinu. Možete podići ruku ako ste za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 8 za, protiv, suzdržani, Usvaja se. Amandman 4 iz dva dijela. Prvi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Drugi dio za? Protiv? Suzdržani? Moramo provjeriti. Drugi dio. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 7. Za. Ispričavam se. Ovo se sada briše jer smo usvojili amandman 4. Prelazimo na amandman 3. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman 2. Za. Protiv. Suzdržan? Odbija se. Dobro, to ćemo provjeriti. Dakle, za amandman 2 otvaram glasanje. Jeste li svi glasali? Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 5. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbija se. Amandman 6 za, protiv, suzdržani, odbija se. Sada glasamo za cijeli prijedlog. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Hvala kolege. Sada prelazimo na izvješće o napretku bivše Jugoslavenske republike Makedonije. Dakle, stavak prvi. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman šest. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Sedam. Tko je za? Protiv? suzdržani, odbija se. Amandman 1 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 8 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Stavak 1, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Stavak 9 za, protiv, Suzdržani. To moramo provjeriti. Dakle, stavak devici. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 2 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 3 za, protiv, suzdržani, odbija se amandman 9, tko je za, protiv, suzdržanim usvaja se amandman 4, za, protiv, suzdržanim. odbija se amandman 5, za, protiv, suzdržani, odbija se. Uvodna izjava D, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Sada glasujemo za cijeli prijedlog za, protiv, suzdržani, usvaja se. Hvala. Sada prelazimo na sljedeće izvješće o napretku o Srbiji. Počinjemo s amandmanom 2. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 1. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Moramo provjeriti amandman 1. Otvaram glasanje. Jeste li svi glasali? Sada zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 4. Poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Jeste li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 3. Za. Protiv. Suzdržani? Usvaja se. Dobro, moramo provjeriti. Dakle, amandman 3. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 5. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 7. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 6. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Prelazimo na paragraf 37. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. A sada glasamo za cijeli prijedlog koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Sada prelazimo na izvješće o napretku Kosova, amandman 3, tko je za, protiv, suzdržanim Odbija se. Amandman 9. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 4. Za? Jeste li htjeli provjeru za amandman 9? U redu, otvaram glasanje. Dakle, glasamo o amandmanu broj 9. Zatvaramo glasovanje. Odbija se. Amandman 5. Za. Izvolite. Zapravo dali ste nam pogrešan broj za promjenu ovog posljednjeg glasanja. To je amandman 9. Zar ne? Ovdje ne stoji da je taj amandman povučen. Dobro, samo da pojasnimo. Amandman 9 je bio povučen, ali je poslije ponovno vraćen, te smo stoga e, glasali o njemu i on je odbačen. Sada imamo jasno glasanje. E, koje je za amandman 4? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman 5 za? Protiv? Suzdržan? Usvojeno. Amandman 6 za? Protiv? Suzdržanim, usvojenom. Amandman 7 za, protiv, suzdržanim usvaja se. Amandman 1 za, protiv, suzdržanim odbija se. Amandman 8 za, protiv, suzdržani, Odbija se. Amandman 2. Za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. A sada konačno glasanje za cijeli prijedlog rezolucije. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Hvala kolege. Prelazimo na izvješće Rozati i e, krećemo sa amandmanom 2. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Sada glasamo za cijelu rezoluciju. po e, Poimeničnim glasovanjem otvaram glasovanje. Jeste li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Hvala. Sada prelazimo na izvješće o e, europskom semestru. Gutierrez Prijeto, stavak prvi. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 1. pojimenično glasanje. Otvaram glasanje. Jeste li svi glasali? Zatvaram glasanje. Odbija se.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 protiv, suzdržani, usvaja se. Stavak 17. iz dva dijela, prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržanim, usvaja se. Stavak 24. za, protiv, suzdržanim, ovo moramo provjeriti. Dakle, stavak 24. Otvaram glasanje o stavku 24. Jeste li svi glasali? Sada zatvaram glasanje. Usvaja se. Stavak 29. iz tri dijela. Prvi dio poimenično glasanje. Otvaram glasanje. Jeste li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvaja se drugi dio. Također poimenično glasanje. Otvaram glasanje. Jeste li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvaja se. Treći dio. Poimenično glasanje. Otvaram glasanje. Jeste li svi glasali? Zatvaram glasanje. Dakle, odbija se. Stavak 33. E, iz e, dva dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Stavak 34. za, protiv, suzdržani, odbija se. Stavak 44. iz dva dijela, prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se drugi dio za, protiv, suzdržani, odbija se stav, amandman šesti, poimenično glasovanje, otvoren glasovanje. Ste li svi glasovali? Zatvora se glasovanje. Odbija se. Stavak 47 iz dva dijela. Prvi dio za, protiv, Suzdržani? Usvaja se. Drugi dio poimenično glasanje. Otvaram glasanje. Jeste li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 2 poimenično glasanje. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Stavak 49. Za. Protiv. Suzdržan. Usvaja se. Stavak 50. Iz dva dijela. Prvi dio za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se drugi dio za. Protiv. Suzdržani. Ovo moramo provjeriti. Dakle, provjeravamo drugi dio ovog stavka. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Stavak 50 i četvrti, ne ispričavam se, 52. iz dva dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržani, odbija se drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman osmi je povučen, prelazimo na stavak 56 iz dva dijela, prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio poimenično glasanje, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Stavak 65 iz dva dijela poimenično glasanje. Otvaram glasanje za prvi dio. Jeste li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvaja se drugi dio poimenično glasanje. Otvaram glasanje. Sada zatvaramo glasanje. Odbija se. Amandman treći, poimenično glasanje. Otvoram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Stavak 69. Dva dijela. Prvi dio tko je za? protiv, suzdržanim, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržanim, usvaja se. Stavak 71. iz dva dijela. Prvi dio tko je za, protiv, suzdržanim, odbija se. Drugi dio tko je za, protiv, Suzdržani? Usvaja se. Stavak 74. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Stavak... Dobro, želite provjeru? U redu. Dakle, stavak 74. Otvoramo glasovanje o stavku 74. Zatvoramo glasovanje. Usvaja se. Stavak 75. iz tri dijela. Prvi dio tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Drugi dio tko je za? Protiv. Suzdržani. Ovo moramo provjeriti. Provjeravamo drugi dio stavka 75. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. usvaja se. Treći dio, tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. Amandman 78. poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Stavak 78. Tko je za? Protiv suzdržani, usvaja se. Amandman 5, poimenično glasovanje, otvaram glasovanje. Jeste li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 9, poimenično glasovanje, otvaram glasovanje. Jeste li svi glasovali? Zatvoram glasovanje. Odbija se. Uvodna izjava N, poimenično glasovanje, otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Usvaja se. Amandman sedmi, poimenično glasovanje. Otvoram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. uvedna izjava duplo vet. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Konačno glasovanje, poimenično glasovanje, otvaram glasovanje. I zatvaram glasovanje. Usvaja se. Hvala kolege. next uh, Prelazimo na sljedeće glasovanje. Izvješće Gal o europskom semestru 2015. Stavak 17 i dva dijela. Prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Dobro, otvaramo glasovanje. Jeste li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Glasanje o rezoluciji pojedinačnim glasovanjem. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojeno. Naše sljedeće glasanje je o borbi protiv seksualnog zlostavljanja djece na internetu. Prvo e, stavak 15. u dva dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Stavak 16. dva dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržani, ustaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Stavak 18. dva dijela, prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Uvodna izjava L za, protiv, suzdržani, usvaja se. Uvodna izjava M u dva dijela, prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se, drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Konačno glasanje pojedinačno, poimenično, otvoreno. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Hvala vam lijepa, uvaženi kolege. Uvažene kolege, ljubazno vas molim da u tišini napustite prostoriju zato što prelazimo na obrazloženje glasovanja. Gospodine Garniš, objašnjeno mi je što ste zapravo željeli, iako to nije u potpunosti u skladu sa poslovnikom, daću vam riječ kako biste rekli što što imate vezano uz pitanje poslovnika. Izvolite. Gospođo predsjedateljice, moram konstatirati da ste dali riječ za pitanja vezano uz e, poslovnik, za temu koja nema apsolutno nikakve veze sa poslovnikom, nikakve veze sa jutrošnjim raspravama, uključujući i dovođenje u pitanja, pitanje parlamentarni rad ovoga doma. Ja sam vrlo precizno objasnio temeljem koje točke poslovnika sam se javio. E, podvegli ste me prilično čudnoj istrazi. Pri dolasku u Strasburg, moji kolege, asistenti i ja, iznenadili smo se kad smo u medijima otkrili da nam je predsjednik Schulz nekoliko dana prije izbora u Francuskoj doveo u medije e, zbog navodnih izjava o kršenju e, određenih propisa i prijevarnih radnji suprotno svim načelima prava suprotno svim parlamentarnim načelima čak nam je uskratio mogućnost da javno odgovorimo na e, ove optužbe vezano uz članak četvrti stavak drugi o internim istragama i vezano uz propise o povjeljivost podataka te e, kršeći članak sedmi e, priloga e, stavka četiri nije nam omogućio da reagiramo pravodobno, podvrgnuo nas je diskriminaciji. Sasvim je jasno da on u skladu s političkom odgovornošću mora djelovati na jednaki način prema svim zastupnicima pa bi onda trebao podvrgnuti istoj istrazi sve zastupnike uključujući i socijaliste i demokrate zato što smo mi zapravo imali situaciju u kojoj su e, devet zastupnika već e, pogodovali svojim asistentima na određene načine. Ja moram reći da nije prihvatljivo da se predsjednik ovog doma ponaša na ovakav diskriminacijski